pomoć u kriznim područjima. To odbijamo. E, e, organizacije civilnog društva se također tome protive. E, ne znam odakle kolega od, iz socijaldemokrata ima svoje informacije. Mi ćemo, se, mi ćemo glasati protiv prijedloga. Gospodin Kukan ima riječ. Hvala predsjedniče, dobro povjereniče. Želim zahvaliti izvjestiteljima na radu na ovom izvješću. Kad sam vidio prijedlog komisije po prvi puta, bio sam vrlo skeptičan. E, kao bivši e, izvjestitelj e, vidio sam tu probleme da se svi ti instrumenti stave pod jedan kišobran biti će od ključne važnosti da zadržimo e, početnu filozofiju ovog instrumenta. E, podržavam nastavak e, više za, načela više za više. Moramo podupirati reforme koje vode konsolidaciji demokracije, vladavini prava, podrške, podršci demokracije. Moramo gledati na rezultate u ovom načelu more for more. Moramo, na, moramo također pratiti provedbu instrumenta. Hvala lijepa. E, gospođa Kosta ima riječ. Hvala vam. Hvala izvjestiteljima novi jedinstveni fond za vanjsko djelovanje, dakle koje ovdje objedinjiva i instrumente za susjedstvo. Ne treba dovesti e, do brkanja ciljeva i prioriteta, već treba e, značiti jedan novi zamah, jednu bolju suradnju u primjerice u području obrazovanja i kulture. I ovdje evo konačno vidim e, novu strategiju koja je posvećena međunarodnoj kulturi Evropske unije. To je od iznimne važnosti koliko želimo biti svjetski igrač. Ja sam se bavila ovim pitanjem te pozdravljam ovaj, ovaj tekst. Dakle, prvi put se u instrumentu koji je namenjen međunarodnoj suradnji predviđa da se sredstva mogu primjerice koristiti za Erasmus Mundus, dakle u odnosu sa trećim zemljama. To je nešto što su od nas mladi iz Afrike i susjednih zemalja e, jako puno tražili i također je usvojen prijedlog e, mog e, odbora, a to je da se ojačaju međunarodni odnosi između Europske unije i trećih zemalja u svim bilateralnim odnosima i u skladu sa novom agendom za kulturu. Mislim da su to važni elementi koji omogućuju međunarodni dijalog i međuvjerski dijalog, te se jača uloga dionika u, e, u ovim sektorima koji mogu približiti suradnju građanskih društva. Užsienio politikoje ypatingai svarbus tęstinumas ir nuoseklumas kontinuitet i e, konzistentnost instrumenta je važna. E, učinkoviti politički instrumenti su važni za pomoć susjedstvu. E, instrument za međunarodnu pomoć i susjedstvo sve to objedinjuje tri odbora i četiri izvjestitelja su radila na ovom izvješću. E, e, financiranje ovog instrumenta e, je od ključne važnosti. Dobro je da imamo više sredstava, međutim nema dovoljno jasnoće u ovom izvješću. A treće, što se tiče e, koliko ovaj instrument e, odgovara našim trgovinskim ambicijama kao i ambicijama da zaštitimo naš vlastiti trgovinski sustav, to je upitno. Hvala lijepa. A sada gospodin Benifej. Hvala vam. Prijedlog da se ujedine instrumenti za susjedstvo razvoj, suradnju i zaštitu temeljnih prava koji su tako važni za naše vanjsko djelovanje može izazivati zabrinutost, ali zahvaljujući radu parlamenta tekst mi se čini dosta poboljšan. Povećanje financijske omotnice je u skladu s našim zahtjevima i posebno sam zadovoljan što su ovdje prioriteti koje je zatražila radna skupina odbora AFET, čiji sam član. Primjerice uloga parlamenta i demokratski nadzor nad odlukama vezanim uz trošenje novca. To jamči pojednostavljene postupke i veću fleksibilnost. Od ključne važnosti da je za susjedstvo ovdje namijenjeno posebno poglavlje, posebno se oslanjamo na zaštitu ljudskih prava u našim pa, zemljama partnerima. Moramo povećati svoju kredibilnost u vanjskim odnosima, moramo štititi svoje vrijednosti kada se bavimo vlastitim nacionalnim strateškim ciljevima. Moramo zajedno napraviti korak unaprijed kako bi naša uloga bila jača i konstruktivnija, kako bismo razvili mirno susjedstvo, kako bismo se borili protiv raznih oblika neokolonijalizma koji dolaze iz drugih dijelova svijeta. Hvala. Peterle, jedna minuta. Gospodin Peterle ima jednu minutu e, predsjedatelju povjereniče, dragi kolege i kolegice. Ovaj instrument je e, vrlo važan za promicanje naših vrijednosti i načela. Mm, dobro je što spajamo ove e, instrumente za vanjsko djelovanje, međutim, ali ne smijemo pri tome e, žrtvovati demokratsku odgovornost i kontrolne mehanizme. Podržavam amandmane e, gospodina Prede i Pučana koji traže posebne instrumente za susjedsku politiku. To e, naglašava političku važnost odnosa između Europske unije i susjeda. E, susjedska politika mora biti odvojena od razvojne politike i pomoći. Hvala lijepa gospodine Peterle. A sada ću dati e, riječ gospodinu Enriqueu Guerrero Salomu. Hvala lijepa predsjedniče. Mm. Ako adekvatno koristimo i samo ako tako radimo, onda ovaj instrument može učiniti Europsku uniju vidljivijom i kredibilnijom e, kako unutar, tako i van Europske unije promičemo demokracije vrijednosti, štitimo ljudska prava, suradnju, e, mir i stabilnost, e, to bolje. E, tijekom godina sam vidio kako su se humanitarne krize mijenjale u svojoj naravi. Hitne situacije Eh, izvanredne situacije su postale trajne situacije. Mm, eh, pa eh, to mijenja i način dodjeljivanja pomoći. Samo ako Evropska unija bude koristila ovaj instrument za očuvanje mira, onda će to zaslužiti našu podršku u sutrašnjem glasanju. Mm, hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Zdrojevski. Hvala lijepa. Ako se dobro sjećam, e, dok e, instrument za vanjsko djelovanje e, ističe sljedeće godine, mora ga se zamijeniti. Moramo naučiti iz prošlih pogrešaka i poboljšati E, način djelovanja. Imamo gotovo 100 e, milijardi pa moramo e, odgovarati potrebama korisnika. Moramo nastojati eliminirati siromaštvo, podupirati demokraciji. U ime odbora KULT bih htio pocrtati važnost inkluzivnih instrumenta kao Erasmus ili Obzor 2020. Mislim, ako dobro koristimo kulturu i kulturnu industriju e, kao i obrazovanje, ovaj bi instrument bio učinkovitiji. Hvala lijepa, gospodine Zdrojevski. E, gospođa Gil je sljedeća sve veći broj e, e, globalnih izazova e, pocrtava potrebu da Europska unija postane važniji globalni akter. Moramo bolje koordinirati djelovanje sa državama članicama. Imamo ovaj jedinstveni instrument Nadam se da će to ići ruku pod ruku sa većim parlamentarnim nadzorom. Da li će se da li će komisija e, surađivati s parlamentom i e, ukinuti pomoć u e, slučaju kršenja ljudskih prava? Isto tako, hoće li se uzimati u obzir ispunjavanje pariških ciljeva treće? u parlament u prijedlogu e, da se e, e, fokusiramo na ekonomsku regeneraciju, a ne na vojnu pomoć. Hoće li komisija također djelovati u tom smjeru? To je moje pitanje. A sada dajem riječ Željani Zovko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 E, ne možemo djelovati e, izolirano. Ja e, sam dala potporu kolegama iz različitih klubova u amandmanu koji traži povećanje naših kapaciteta. Važno je da koristimo ovaj prozor mogućnosti u sljedećem BFO-u, a naročito u susjedskoj pomoći u instrumentu za susjedstvo kako bismo e, djelovali učinkovito i to zajedno. Hvala. Hvala lijepa kolegice Zovko. A sada Cecil Kjenge ima e, minutu i pol. Hvala predsjedniče, e, povjereniče. i siromaštva je najvažniji cilj E, e, razvojne pomoći. E, imamo mnoge globalne izazove. Moramo ispuniti ciljeve agende 2030. kroz ovaj instrument poduzimamo daljne korake u našoj borbi protiv siromaštva Novi ambiciozni instrument će nam omogućiti da budemo jači i ujedinjeniji e, e, u podržavanju univerzalnih vrijednosti, vladavine prava, socijalne ekonome, e, ekonomske integracije i tako dalje. To ne znači da nećemo moći diversificirati naše politike to će biti važno e, za nove sporazume sa e, zemljama e, AKP područja. Samo čvrstim djelovanjem možemo biti učinkoviti. Hvala lijepa gospođa Kjenge. A sada idemo dalje. Imamo slobodno javljanje za riječ. sada mogu gospođa Mihajla Šojdrvar prvu, ima prva riječ. Hvala lijepa. Ova rasprava koju sam pažljivo slušala pokazuje e, da nemamo jedinstveno mišljenje o tome kako bi ovaj instrument trebao izgledati. Ovo je važan instrument za e, e, zemlje našeg susjedstva. E, instrument ima velika sredstva, može promijeniti stvarnost na terenu. Možemo spriječiti njime dalje migracijske krize Stoga moramo dobro pripremiti e, instrument prije e, sljedećeg VFO-a. Mora, instrument mora biti učinkovitiji. Ovo objedinjavanje instrumenata mora biti e, provedeno na smislen način. To moramo imati više transparentnosti za korisnike E, e, nevladine organizacije se boje da će e, izgubiti pomoć. Stoga također podržavam jedan poseban instrument za to. Hvala lijepa gospođa Šojdrova. Julie Wardham ima riječ. Izvolite. sa Trumpom i e, Putinom koji se miješaju u demokratske procese. Međunarodna suradnja i pomoć susjedima nije nikada bila važnija. E, drago mi je što su prijedlozi kulta uključeni u ovaj tekst. Na primjer, parlament podržava da novi financijski instrument se može koristiti za kreativnu Europu i program Erasmus+. To će jačati e, kulturnu dimenziju i kulturnu dimenziju kao i kontakte među ljudima. To je važno za gradnju povjerenja, jađanje mira i demokratskog života. U krhtim demokracijama e, vrlo E, vrlo često kultura i sport stvaraju temelje za ponovnu izgradnju društva. Hvala kolegice Ward. A sada e, ću dati riječ Jordi Solaru. Jednu minutu. Hvala predsjednice. Pozdravljamo činjenicu da novi endici e, će biti e, pojednostavljen. Imamo i više sredstava pa će naše djelovanje e, u susjedstvu biti e, učinkovitije. Međutim, hoće li ovaj instrument služiti promicanju geografskih interesa ili će promicati međunarodna načela razvoja i međunarodne suradnje. Hoće li e, novi endici biti instrument e, za e, uvjetovanost pomoći o migracijskim politikama ili će biti instrument za suzbijanje siromaštva i klimatskih promjena, za promicanje ljudskih prava i suzbijanje sukoba prioriteti politike i ciljevi novog instrumenta moraju biti e, ispravni. Hvala lijepa e, gospodin Sole. A zadnji govorin je Stanislav Poša. Jednom. Hvala predsjedateljice što ste mi dali riječ politika susjedstva, razvojna politika su instrumenti naše sigurnosti. Moramo isigurati ne samo vanjsku, nego e, e, ne samo unutarnju sigurnost, već i vanjsku sigurnost. Stoga pozdravljam odobrena sredstva za ovaj instrument. E, također mislim da će taj instrument Mm, biti učinkovitiji jer je objedinio nekoliko instrumenata pod jednim krovom. Mm, mm, svakog četvrtka ovdje govorimo o kršenjima ljudskih prava u svijetu. Mislim da e, e, stvaranjem uvjetovanosti i inzistiranjem na e, demokratskim načelima mi e, uvjetujemo pomoć i time e, činimo naše djelovanje snažnijim. A sada dajem riječ e, komisiji. Želim reći jednu stvar. Postavljene su vam pitanja. Ne znam želite li odgovoriti na ta pitanja koja su postavljena. Pitanja o, o suradnji s Europskom parlamentom. Što će se učiniti na području ljudskih prava? Hoće li instrument biti vezan za ova pitanja? Izvolite, imate riječ. Thank you, Hvala vam svima, hvala na ovoj korisnoj raspravi. Čestitao bih ponovno na vaše odličnosti i uspjehu u zaključivanju i usvajanju stava u prvom čitanju i to vrlo pravodobno. Ovo će nam omogućiti da započnemo s pregovorima čim vijeće za to bude spremno. U Europskoj komisiji u potpunosti jednoglasno smo uvjereni da uspostava koherentnog i odgovornijeg instrumenta je ključno u promicanju i ispunjavanju naših e, ciljeva koje smo ostvarili u smjeru globalne strategije, konsensusa za razvoj i globalnog programa 2030. I smatram da bi to najbolje moglo biti učinjeno uz arhitekturu koja će zaštititi konkretne mjere i pridodati političku važnost svakoj geografskoj ili tematskoj politici, uključujući ljudska prava i demokraciju. Po nama bilo kakav amandman koji bi mogao kopati ili čak uništiti koherentnu strukturu ovog instrumenta indici, samo će doprinijeti nedosljednosti i proturječima između naših političkih ciljeva i financijskih mogućnosti da provedemo iste. U tom kontekstu uvjeren sam da postojanje bilo kakvog samostojećeg financijskog instrumenta ne dodaje nijakve dodatne značaja bilo kakvoj konkretnoj politici, a već bilo kakva mogućnost e, izbjegavanja izgrađivanja silosa političkih ide upravo u smjeru ovakvog korištenja naših financijskih instrumenata. Također volio bih mm, istaknuti da financijski instrumenti kako ih je komisija predložila su u potpunosti u skladu s našim razvojnim prioritetima, našim radom koji je iznesen u Europskom konsenzusu za razvoj. Zbog toga, europski pristup koji se bavi ljudskim pravima, iskrenjivanje siromaštva, demokratske vrijednosti koje se temelje na vladavini prava naspram svih naših partnerskih zemalja jesu i bit će i dalje važni u provedbi našeg financijskog instrumenta. Također svi oni zastupnici koji su predložili koji su iznijeli svoju zabrinutost o mogućem odstupanju razvodnog financiranja u smjeru vojnih ciljeva, rekao bih da ponovno konzultiraju se s osnivačkim ugovorima Europske unije prema kojima bilo kakva vojna aktivnost koja se financira kroz europski proračun je praktički nemoguća. Tako da to svakako neće biti sastavni dio naše razvojne politike. Također bih još jednom naglasio da ciljevi za trošenje zapravo Prijedlogu komisije su vrlo ravnoteženi što se tiče naših političkih ambicija za svaku pojedinu politiku i geografsko područje i isto tako fleksibilnost koja je potrebna za provedbu ovih obveza na najučinkovitiji mogući način. I konačno želim vas ponovno uvjeriti da smo posvećeni otvorenom dijalogu kako bismo pronašli pošteno i uravnoteženo rješenje koje će osnažiti nadzor i političko upravljanje strane parlamenta. Hvala, dakle, još jednom i radujemo se sutrašnjim glasanjem. Hvala. Hvala vam, povjereniče Mimica. Sada bih riječ dala ponovno su izvjestiteljima, imamo ih 3, Pier Panceri, prvi ima riječ, izvolite. Hvala vam, predsjedateljice. Mogućnost globalne vizije i zadržavanje geografskih i sektorijalnih prioriteta. To je ono zašto smo se odlučili to na odgovoran način, dosedan način. Stoga mi nisu jasne brige od nekih oko ovog jedinstvenog instrumenta ne bi se trebali bojati izazova koje donosi ovaj instrument. Budemo iskreni. Tijekom rasprava posljednjih mjeseci ovi koji se toliko zalažu za susjedstvo bili su spremni žrtvovati susjedstvo na jugu, gledati isključivo na istok. Zato smo napravili dobro što smo ovdje uključili sve instrumente. Drugo pitanje, upravljanje. Od ključne važnosti odabir kojim želimo veću kontrolu i uključenje Europskog parlamenta kroz strateški dijalog i delegirane akte, redovne susrete koji će ići prije samih, prije samog donošenja odluka je od, je od velike važnosti. Čudi me da se nitko nije pozabavio ovim dodatnim elementom za transparentnost i mogućnost Europskog parlamenta, dakle da sudjeluje u donošenju odluka. Treće, čini mi se usiljeno tumačenje nekih eh, prema kojima se čini da je ovo namijenjeno za ostavljanju migracija. Nemojmo dozvoliti da nam ovakve stvari skrenu pažnju sa onih važnih stvari koje donosi ovaj instrument, dakle potpora europskim politikama. I konačno obraćam se komisiji. Jasno je da nakon svog napora koji je parlament e, uložio da bi trebalo doći do kvalitativnog skoka u razvoju vanjske politike i ovdje bi trebalo pokazati jednu veliku dosljednost i mogućnost e, jedne prioritetne uloge koju praktički nismo vidjeli na dijelu zadnjih godina. Hvala, sada bih riječ da gospodinu Predi. Hvala predsjednice. Ja bih htio objasniti e, amandman koji sam dao u ime Pučana. E, ne radi se o tome da želim rušiti ono što smo zajedno postigli u posljednjih osam mjeseci. Mi smo poboljšali stvari što se tiče susjedstva, e, povećali smo sredstva, pojačali smo okvir za susjedstvo. Također smo pojačali pristup zasnovan na rezultatima koji je stup naše politike. Ali moramo biti i realistični, moramo reći ono što jest. E, imamo otvorena vrata za odvojeni instrument za susjedstvo treba ostaviti sve opcije na stolu za sljedeći saziv koji će ići u pregovore jer za sada je ovaj e, instrument kolas na glinenim nogama. E, za vrijeme pregovora, to je spomenuo i pa-, e, Panceri, odbor Devi, Devi je želio pretvoriti ovaj instrument samo u razvojni e, instrument. E, predlagali su e, začuđujući stvari da se eliminira Afrika i da se uključi samo Srednji istok. To je, je neprihvatljivo. Mi smo svi pokušali da na neki način E, to e, isključimo. E, za mene trebamo uvijek imati politički pristup. Susjedi su važni od svega drugoga. Ne mogu to ignorirati, ne mogu žrtvovati naše susjede, naše europske susjede za neke abstrakte, abstraktne ideje i neke e, snove koji nisu zasnovani, koji nemaju veze s pragmatizmom. Hvala lijepa Hvala a sada, e, gospodin Frank Engel za govori za deve. Odbor deve. Hvala lijepa predsjednice. E, E, ponovno smo čuli e, ekstremnu ljevicu i njene čudne prijedloge da je ovo e, militaristički instrument instrument za sprečavanje migracija. Međutim, to uopće nije tako. Instrument je vrlo zanimljiv on će e, provoditi našu afričku strategiju koju uvijek naglašamo na svim e, sastancima na vrhu. I e, zbog pomanjkanja koherentnosti taj se, ta se strategija nije mogla provoditi. Imamo sada susjedstvo koje je povezano sa međunarodnom suradnjom to je logično u svijetu u kojem živimo ne možemo dijeliti e, zemlje na neke tabore e, moramo e, imati jednu koherentnu politiku za sve te zemlje ovdje čuvamo i sve opcije za nastavak partnerstva sa zemljama AKP-a to je vrlo važno. E, e, možda ćemo e, to zamijeniti nečim drugom u budućnosti, ne znamo što je, će to biti, ali ovaj instrument mora po, za sada pokrivati sve nepredviđene situacije moramo mnogo toga učiniti za naše susjedstvo. Mislim da fetišizam e, nam ne pomaže. E, trebamo biti politički realistični. Naša vanjska politika se mora e, financirati na ambiciozan i koherentan način. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa gospodine Engel. A sada E, gospodin Charles Gerns iz e, istog odbora. Hvala gospođo predsjednice. Moram potvrditi još jednom da smo e, mi četiri izvjestitelja raspravljali otvoreno i pošteno i došli do ovog konačnog kompromisa mi smo saslušali sve argumente i mislim da smo došli do dobrog rezultata. Radili smo konstruktivno. Evo, to, toliko bih želio reći o našem zajedničkom radu. Čuo sam neke prijedloge koji dolaze e, neke komentare koji, od kolega koji valjda nisu pročitali izvještaj. Neke pri, primjedbe uopće nisu opravdane. Neki kažu da mi ne potičemo razvoj. E, mi posvećujemo 95% ovog instrumenta za e, razvoj. E, gotovo sve je posvećeno razvoju, pa ne možemo reći da to nije razvojni instrument Geografski stupovi su osigurani. Pa nema razlike sa prethodnom politikom. Metoda se promijenila. Imamo zajedničku rezervu za sve ove instrumente koji su sada fuzionirani i to će omogućiti učinkovitije e, djelovanje. E, kad se kaže da smo mogli napraviti više za razvoj, reći ću jednu stvar ovdje u ovom instrumentu nismo učinili samo maksimum, išli smo iznad toga. Ako želimo uh, posvetiti više sredstva, razvojnih sredstva za vanjsko djelovanje Europske unije, onda se moramo obratiti državama članicama koje su, uh, moraju za to dati više sredstava. Ako one održaju e, svoje obećanje i budu surađivale s komisijom, onda ćemo moći e, u budućem e, periodu moći posvedeti još 200 milijardi eura za razvojnu politiku. Ne smijemo pozivati Brisel i Strasbourg, moramo ići u Berlin, Pariz, Madrid, Prag tamo gdje se ta obećanja nisu ispunila ili nisu održana obećanja. E, Evropska unija nije samo komisija, to su i države članice. To je Evropska unija. E, žalosno je da vas moram na to podsjećati. E, mislim stoga da smo obavili posao koji nam omogući da uđemo u trijalog sa e, dobrim osjećajem. E, vijeće još nije napravilo svoj posao, nadamo se da će to učiniti i nadam se da se naša mišljenja neće previše razmimo razmimoiloziti. Hvala lijepa, gospodine Goerens. Sada smo zaključili raspravu, a glasat ćemo sutra pa prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće Salafraka Sanchez Nera, Fleckenstein, izvješće o instrumentu predpristupne pomoći IPA 3. Riječ bih dala najprije izvjestiteljima. Zastupnik Salfranka prvi ima riječ, četiri minute. Hvala vam lijepo, gospođo povjerenice, kolege. Prije svega zahvalio bih gospodinu Fleckensteinu kao su izvjestitelji na odličnoj suradnji i smatram da to možemo protumačiti kao model razumijevanja između pojedinih klubova u ovom parlamentu. Dakle, još jednom bih rekao koliko e, cijenim i rad izvjestitelja u Sijeni. Gospodine Fereniće, prije nego što započnem, samo bih izrazio jednu odjeknu zabrinutost naših kolega, a to je u kontekstu izbornog procesa koji je pred nama i tiče se naziva instrumenta te popis, popisa mogućih korisnika. Nadam se da u nadolazećim pregovorima ćemo moći razjasniti neke od sumnji koje su kolege izrazili. Prije svega mislim da je važno naglasiti važnost fondova 15 milijardi eura ogroman iznos novca i njega će se upotrebiti za reformu političkih, upravnih, reformnih, institucionalnih i drugih Instrumenata koje zemlje koje primaju IPA pomoć trebaju provesti. Ti instrumenti također su usmjereni u smjeru pružanja podrške svemu onomu što ima veze sa strukturnim reformama i isto tako su usmjerene na aktivnosti koje podržavaju načela Europske unije poput vladavine prava, neovisnosti pravosuđa, temeljnih sloboda. Dakle, tu imamo i inovacije, istraživanja, zaštitu okoliša, borbu protiv klimatskih promjena, zajedničku poljoprivrednu politiku, sve što ima veze sa teritorijalnom i prekograničnom suradnjom. Postoje određene karakteristike ovog instrumenta koje ga razlikuju od drugih, a to je fair share, načelo te potreba da se više ulazi u vidljivost financijskih aktivnosti Europske unije. Također bih naglasio da ovaj instrument poput politike za susjedstva i razvoja će zapravo osnažiti mogućnosti i sposobnosti ovog parlamenta da zajedno sa vijećem određujemo iznose unutar VFO-a. Tu je potrebno uzeti u obzir rezolucija i stalište Europskog parlamenta, a to će biti povezano uz samo programiranje što se tiče delegiranih akata. Europski parlament će tu imati aktivniju ulogu, tako da ćemo moći voditi strateški dijalog između vijeća, komisije i parlamenta i svaka će tu institucija moći odigrati svoju odgovarajuću ulogu. Još jedna stvar je da smo pronašli uravnoteženu formulu kako bismo uključili ulogu komisije i službe za vanjsko djelovanje, tako da se nadam da kada dođe do daljnjeg razvoja događaja i do ovog zakonodavnog programa da ćemo moći nastaviti sa suradnjom kako bi ovaj instrument postao jedan stvarni instrument za sve zemlje koje primaju pomoć i tu bih zahvalio gospodinu Flakensteinu na njegovom trudu i nadam se da ćemo kao tri institucije moći nastaviti na dotjerivanju ovog vrlo važnog, nužnog instrumenta za naše vanjske aktivnosti Europske unije. Hvala. Hvala vam, sada reći dajem gospodinu Fleckensteinu. Izvolite. Gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice, u prvom redu hvala e, gospodine Sala Franka na ljubaznim riječima. E, e, imate prave u svemu što ste rekli o meni, ali ja mogu izvratiti. Vrlo smo dobro surađivali i sada imamo dobar rezultat. IPA tri je instrument koji sa 15 milijardi eura tu su korisnici buduće e, članice e, Europske unije. E, to je šest zemalja Zapadnog Balankana. Imamo sada po 20 puta intervenciju NATO-a u, eh, na Zapadnom Balkanu. Eh, najviši cilj proširenja Europske unije jeste da eh, stvorimo mir na Zapadnom Balkanu. Sa novcem IPA 3 želimo služiti ovom cilju. Dobro susjedski odnosi, suradnja i umrežavanja zemalja E, spa, e, suradnja etničkih e, grupa, sve je to poželjno. Europska unija je najveći donator u ovoj regiji, ali veliki postotak ljudi tamo to ne zna. Ljudi u regiji moraju znati tko je, im daje najveću pomoć. Očito moramo postati glasniji i vidljiviji E, druge zemlje, Kina, Rusija, Turska, arapske zemlje e, se e, tu javljaju kao investitori a ti te investicije ne rade na budućnosti tih zemalja moramo uvijek naglašavati svoje zasluge. Statistike nam kažu da gospodarstva u tim zemljama rastu, ali realno gledajući ne vidimo stvarna poboljšanja životnih uvjeta tamo. Rast ne generira ili vrlo malo generira radnih mjesta. Mnogi E, ljudi na zapadnom Balkanu ne vide često drugog izlaza do e, e, emigracije. Stoga ovaj instrument ne smije završavati samo u glavnim gradovima, već mora podupirati i ruralna područja. Stoga kod toga ne, mora, ne smije igrati ulogu koja stranka tamo vlada E, moramo poboljšati životni standard ljudi. E, demokracija i blagostanje idu, pod ruku, e, idu ruku pod ruku. Vladavina prava je najveći, najviši prioritet našeg instrumenta. Vladavina prava nije dar gospodinu Junckeru, Tusku ili povjereniku Hanu njihova provedba na, od mikro do najviše razine je obveza i države i tako i građana. E, bez e, vladavine prava e, ne može se preužati niti pravo Europske unije. Europska unija gubi kredibilnost ako traži e, te vrijednosti od tih e, država, a sa, njene same članice, neke od članica se tih načela ne pridržavaju. E, dragi kolege i kolegice, mislim da imamo dobar izvještaj. Zahvaljujem suizvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. E, nadam se da ćemo sutra dobiti većinu za, izvješće i dalje pomagati našim prijateljima na Zapadnom Balkanu. Hvala gospodine Fleckenstein. E, a sada riječ ima povjerenik Han. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici. Prije svega želio bih vam čestitati, osobito izvjestiteljima, na odlično obavljenom poslu. Kada gledamo stajališta vijeća i komisije, vidim da je tu cijeli niz konvergenskih stavova, osobito što se tiče programskog razdoblja nadolazećeg, financiranje, predpristupno 14,5 milijardi eura je zapravo ulaganje u vlastitu stabilnost, sigurnost i prosperitet Europe. Taj instrument pomaže našim partnerima da snaže demokratske institucije, poboljšaju pravosuđe, reformiraju svoja gospodarstva, uvedu visoke standarde Europske unije, zaštite potrošače i okoliš. Od svega toga direktno profitiraju građani, i poslovna zajednica ovih zemalja, ali isto tako i cijela Europska unija. IPA 3 bit će strateški raspodijeljena prema tematskim prioritetima i bit će više natemeljena na rezultatima. će važno uspostaviti ravnotežu između predvidljivosti, što je važno za upravljanje i kako bi vlade mogle nacionalno sufinanciranje programirati i naravno rezultate što će nam sve omogućiti da strateški upravljamo ovime i podržimo one partnere koji se daju rezultate. Izgradnja dijaloga i uključivog partnerstva s Europskim parlamentom naš je cilj. Unutar granica institucionalne ravnoteže trebamo se pozabaviti ovime koliko je god moguće. To će biti jedna važna točka za raspraviti tijekom trijaloga čijem se početku radujemo što je prije moguće. Jedno pitanje koje bih volio spomenuti tiče se poštivanja institucionalnog odnosa između komisija i službe za vanjsko djelovanje. Jasno je da je potrebna tu maksimalna koherencija između pitanja proširenja i vanjskih politika. No ono što se ovdje predlaže da se izmijeni zapravo bi dovelo do narušavanja postojećeg institucionalnog okvira. Politika proširenja prije svega tiče se izvoza naših internih politika. Tako da primjerice, kada predlažete horizontalnu upravljačku grupu, moramo vidjeti kako se to nadvezuje na ono što već postoje i koristi se za različita područja je Nadalje, treba se također e, početi spominjati, jer kao što znate, jedna od, referent jedna od osnovica ovdje je pojednostavljivanje i takozvani jedinstveni pravilnik koji želimo ostvariti. To je važno jer tim se pojednostavlja postupak u komisiji, povećava se koherencija što se tiče odnosa prema vanjskim partnerima, uvodi se i administrativno opterećenje. Nadam se da vam namjera nije potkopati ovaj cilj, ali isto kao što će Ndiki i IPA e, imati različite pregovore, tako nema jamstva da će se završiti sa istim kompletom pravila s kojim smo i počeli. Hvala još jednom na vašem iznimno važnom izvješću. Hvala. Riječ ima odbor INTA, zastupnik Bodeli. kojeg nema, pa prelazimo na odbor budget. Ivana Maletić ima riječ. Teja Maletić, olka hyvä.

Eh, Hvala lijepo. ime odbora ređi zastupnik Zeller. Hvala mm, predsjednice. Mm, e, pristupna politika Evropske unije je jedna od najuspješnijih politika. E, e, politika pristupanja mora ići dalje i stoga trebamo pomoć za te zemlje E, ti ljudi gledaju svoju budućnost u Europskoj uniji, ali e, pristupanje ide jako polagano, a Turska je potpuno zaostala. E, naročito za zemlje Zapadnog Balkana i ljude koji žive tamo je važan proces koji ide odozdo moramo imati e, e, suradnju između državama e, između država članica i lokalnih zajednica to će učiniti našu politiku vidljiviju vidljivijom kohezijska politika zato daje mnoge mogućnosti naročito i u širenju djelovanja instrumenta. Nadam se da ćemo to iskoristiti. Hvala kolega Celer. U ime odbora Libe, zastupnica Valera. Hvala vam. Moramo se korektno vladati ali koji puta sredstva idu u kriv, e, krivim e, kanal. E, recimo sredstva koja su išla u Tursku za razna vozila, vojna vozila. Ne radi se o naoružanju, ali zanimljivo je da smo davali sredstva za ovakve kapacitete. E, za kupovinu ovakvih e, vozila koje se onda koriste u e, borbi protiv susjeda. Mi moramo se boriti za poštivanje ljudskih prava, za rodnu jednakost, boriti se protiv diskriminacije Eh, moramo eh, ukinuti eh, dodjelu sredstava ako država koja treba primiti pomoć krši naše vrijednosti. Uvjetovanost je važna, trebamo više kontrola. Hvala vam. U ime EPP-a zastupnik Preda, izvolite. Hvala predsjednice e, što nastavljamo ovu raspravu. E, zahvalan sam da je IPA izbjegla objedinjavanju u ovaj e, instrument endici. Nismo tu, evo, naša dva, dva Ignacio i Knut Fleckenstein su vrlo dobro odrasili posao pristupni fondovi dugoročno su ulaganje u europsku budućnost zapadnog Balkana. Od bitne je važnosti da se sredstva usredotoče na postizanje jasnog napretka reformi u ključnim sektorima. Podupirem filozofiju izvješća i jačanje uvjetovanosti financijske pomoći E, glavna promjena pristupa u IP3 e, kroz usvajanje načela pravedne raspodjele bit će poticaj državama e, da se odgovornije ponašaju. Na kraju želim zahvatiti izvjestiteljima što su prihvatili moje amandmane na dvije točke koje mi leže na srcu, to jest veća uključenost civilnog društva i podrška u zemljama korisnicima korisnicama dezinstitucionalizacije djece.

Hvala vam, zastupniče Picula. U ime kluba ECR, zastupnik Demesmaker. Hvala vam. Koliko puta smo tražili od komisije da djeluje, da nešto učini vezano uz odnose sa Turskom. Naši euri tamo nisu osnažili demokraciju. Što više, činjenica da je u e, trećom, trećom e, instrumentu predpristupne pomoći predviđeno dakle jedno ocjenjivanje na sredini e, razdoblja nije nešto što iznenađuje. Pouka koju možemo izvući iz e, prošlogodišnjih iskustava je bolje da uopće ne raspravljamo o proširenju, već da se koncentriramo na instrument za susjedstvo. Potpora prioritetima kao što su temeljna prava, dobra administracija i vladavine prava su mogući i putem drugog e, instrumenta. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Kjučuk. Izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, gospodine povjereniče, od 2007. instrument predpristupne pomoći je bio glavni instrument kojim su se podržavale države kandidati, odnosno potencijalne države kandidati poput zemalja Zapadnog Balkana ili Turske. IPA 2 se strateški koncentrirala dakle, na strateške prioritete. To je obuhvaćalo i odgovarajuće e, dokumente dakle, koji su se odnosili na sedmogodišnje razdoblje. Ovdje zato pozdravljam prijedlog e, uvođenja IP3 za sljedeće financijsko razdoblje. IPA se tijekom godina pokazala kao učinkoviti uspješan instrument e, kad je riječ o suradnji Europske unije i zemalja kandidata. Stoga podržavam uvođenje i Petri koje se koncentrira na temeljna prava, migracije i vladavinu prava. Europske politike, pravna stečevina, socioekonomski razvoj, u ulaganje u dobrosusjedske odnose. Važno je da se uvođenje IP3 e, stavi u kontekst ne samo suradnje